rekao, rasprava će se održati danas u 12 sati. Sada na našem dnevnom redu imamo kao točku raspravu o Zimbabveu. Molim vas da se pridržavate vremena za govor e, koje vam je dodijeljeno. Gospodin Korao je prvi. Hvala. Već dosta godina zimbabvijansko stanovništvo pati e, pod režimom predsjednika Mugabea. Imamo tu e, podmićivanje, korupciju, nekažnjavanje, zločina protiv stanovništva, a kad dođe do prosvjeda diljem države onda policija djeluje nasilno, puca na sudionike e, prosvjeda sa plinom suzavcem. Dakle, došlo je do čitavog niza nasilnih događaja u javnosti. No, potpisan je indikativni program sa Europskom unijom gdje stoji da će se Zimbabveu dati 34 milijuna eura za razvoj u Zimbabveu. Kako ćemo se pobrinuti da ti novci doista dospiju i tamo gdje bi trebali stići. Dakle, e, to prije svega u sektor poljoprivrede turizma. Treba isto tako znati da se treba u toj državi pridržavati e, temeljnih prava i e, vladavine prava. Hvala. Gospođa Potiga, hvala vam lijepa. E, ostavili predsjednik Mugabe nakon 36 godina na vlasti doveo je svu državu kleptokraciju, siromaštvo, nasilje i masovne prosvjede, a unatoč tome traži da ga se ponovno izabere. Ja tražim da se s mjesta puste na slobodu političke zatvornici, da se poštuju ljudska prava, da se na nepristan način omogući pružnje humanitarne pomoći i da se na miran način predaje e, vlast na idućim izborima. Hvala. Zastupnik McAllister. Predsjedniče Tajani, dame i gospodo, kolege. Kao što smo upravo čuli, situaciju u jako zabrinjavajuća. To je država koja pati pod autoritarnim režimom gospodina Mugabea i to sada već skoro 36 godina. Napustili su već prije mnogo godina eh, put eh, demokracije. Trenutno postoji politička kriza uz iznimnu sušu što je dovelo do još većeg sromaštva, do još veće nejednakosti. U protiv nekoliko mjeseci došlo je do masovnih prosvjeda protiv režima koje je policija brutalno ugušila. To povećanje u masovnim prosvjedima eh, je eh, tako da je upravo sada eh, u Harareu policija proglasila zabranu od mjesec dana prosvjeda mi upućujemo jasan poziv zimbabvijanskim vlastima da se u svakom slučaju treba pridržavati vladavine prava, a da se treba zaštititi slobodu um, udruživanja i sloboda mišljenja. Ovom rezolucijom mi osuđujemo uh, slučajeve, slučajeve prava te tražimo da dođe do slobode mišljenja, a to je utoliko važnije što imamo važne izbore u 2018. godini. Hvala. Zastupniče Mikalister, e, gospodin Gürens ima riječ. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Zimbabwe zapravo ima sve kako bi uspio na političkom i gospodarskom planu, samo kada ne bi imala jednu, veliku prepeku, a to je Mugabe, koji e, dijeli i vlada, e, a kada ja odem, onda će vlast ostati u krugu obitelji. U tom sustavu ne postoji način da se riješi ta, situacija. Moj klub zastupnika je podnio rezoluciju i podržava sve napore za ponovnu izgradnju države. Mi smatramo da podržate prosvede koji traže um, vladavinu prava i demokraciju u toj državi. A tražimo da susjedne afričke države isto tako su do rješavanja tog problema, jer je to prije svega afrički problem, ali želimo reći da smo svakako na njihovoj strani. E, zastupnica s jaar mugabe. hvala lijepo gospodine predsjedavajući predsjednik mugabe prije tri godine izgubio sa svojom strankom na izborima i tada je nestala jedinstvena vlada došlo je do gospodarskog rasta ali sada je to stalo E, plaće se ne isplaćuju, e, javni službenici se otpuštaju, država je pred bankrotom. A Mugabe se služi onom istom taktikom kao i uvijek, a to je represija. Aktiviste zatvara, e, prosvjedi su zabranjeni, a Europski parlament želi pružiti malo ohrabrenja stanovništvu Zimbabvea. Imamo tu zajedničku rezoluciju u kojoj tražimo da se ograniči putovanje Mugabeu i njegovim bližnjima i to se treba primjenjivati, da trebamo danje sankcije protiv Mugabea i sve su to stvari koje trebamo podržati. Zastupnik Panceri. Grazie, presidente. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nakon niza protuvladinih prosvjeda u Zimbabveu, Predsjednik Mugabe, koji je na vlasti od 36 godina, je e, započeo oštru represiju u bojazni da će izgubiti vlast. Već je najavio da će se kandidirati na predsjedničkim izborama 2018. godine, no ne možemo zamisliti kako misli uopće dovršiti još jedan mandat kada će imati 97 godina. On je optužen također da je samovoljno odlučio da obustavi pomoć najneprijateljskim ruralnim područjima, a također Zimbabwe sada proživljava jedno od najtežih suša. U svijetu svega toga tražimo od Zimbabwe da poštuje međunarodne obveze, da um, osigurava pristrano sudstvo i izbore. Europska unija može odigrati važnu ulogu u ovom kontekstu i može nastojati da se ublaže mjere koje provodi Mugabe sve do ne dođe do e, e, političke revolucije koja će osigurati vladavinu prava i zaštititi najslabije u društvu. Hvala. da parol. Beža, imate riječ? Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Ne govorimo po prvi put ovdje o Zimbabveu. Predsjednik, gospodin Mugabe, je od 80. godine na vlasti, ima preko 80 godina i već e, ima nekoliko kandidata koji ga trebaju naslijediti. Odluka e, suda da se prekrši međunarodno pravo na prosvjede je isto tako jedan znak krize kroz koju prolazi ova država. Da, naravno treba tražiti oslobođenje svih političkih zatvorenika, prije svega onih oni koji su mirno prosvjedovali, ali isto tako se trebamo pozabaviti e, ekonomskim i socijalnim razlozima e, nezadovoljstva u e, toj državi građana. 80% živi u siromaštvu, 80% BDP-a je posvećeno otplati duga, a to je jedna od najkorumpiranijih država. U trenutku kada Europska unija definira svoju razvojnu pomoć. Trebamo vidjeti koja je sljedivost te razvojne pomoći, a isto tako trebamo vidjeti kako, kako ta država može otplatiti svoj dug uz određene uvjete, kako bi ta pomoć doista pristigla stanovništvu i prije, svega e, ženama, od kojih 70% e, trpi nasilje. Hvala gospodin Preda. Ja dovaram na često mandat. Hvala lijepo. Ovo je drugi puta tijekom ovog saziva parlamenta da razgovaramo o Zimbabveu. Prošle godine smo iskazali zabrinutost zbog načina na koji se prijeti aktivistima za ljudska prava kao i novinarima i ostalim pripadnicima civilnog društva. Danas osuđujemo nasilnu represiju prosvjeda u posljednjih nekoliko mjeseci. Činjenica je da je bilo više prosvjeda, a građani Zimbabve imaju razloga za prosvjede. Korupcija, loše upravljanje, siromaštvo, zbog e, suše i tako dalje. Nakon 35 godina ove vladavine, jedini koji je bio jedini čelnik od nezavisnosti ove zemlje, zemlja je u potpunosti uništena. Ova današnja rezolucija progovara upravo o toj situaciji i apelira da se organiziraju slobodni demokratski izbori, da se poštuju ljudska prava i vladavina prava. To je jedini pravi put za Zimbabwe. Kolegica Kjenđe, hvala. Posjećam na članak 96. sporazuma iz Kotonua i obveze koje proizlaze iz njega kada je riječ o poštivanju ljudskih prava, načela demokracije i vladavine prava. Posjećam također na e, restriktivne mjere koje su nametnute nekim vlastima. E, predsjednik Mugabe koji je na vlasti od 1980. Dakle, to se na njega odnosi. Ne možemo više prihvaćati nasilje kojim vlasti sile sigurnosti e, guše svaku oporbu u zemlju. Mi se protivimo protiv nasilja koje se počinje nad ženama samovoljnim uhićenjima i nestancima i također samovoljnim ubojstvima. Narod Zimbabvea traži miran prijelaz i demokratski prijelaz koji će se temeljiti na slobodnim izborima i na izmjeni vlasti i također na poštivanju ljudskih prava. Mi ćemo biti uz vas kako bismo pružili potporu u političkom dijalogu sa vlastima i kako bismo ukazali na svaku povredu e, znači, načela demokracije. Hvala. Riječ ima gospodin Belder. Hvala predsjedniče. Represivni režimi sami sebe razotkriju. To je povijesna istina i to se svakako može primijeniti na slučaj predsjednika Mugabea. Velik broj ljudi ovisi o pomoći u hrani kako bi preživjeli, imaju samo jedan obrok dnevno i isto tako ga nazivaju nam je sjedobradim zbog um, podmokle dobi. Možemo samo očekivati da će situacija biti bolja na izborima 2018. godine, no mm, mislim da moramo isto tako možda iskazati zabrinutost vezano s to tko će biti njegov sljedbenik, a građanski pokreti moraju e, nastaviti svoju borbu. Gospodine Obemaru, hvala vam gospodine predsjedavajući. Od početka 80. godina korumpirani predsjednik ima vlast u Zimbabwe. Na početku se još slavio kao veliki borac za slobodu, ali nije niti blagostanje, niti demokraciju proizvao, e, proizveo, već je uništio sve to u Zimbabveu progoni krvoprolića poljoprivrednika, a i gospodarska korupcija su sada doveli tu jednu od najbogatijih zemalja u prošlosti među najsiromašnije države. A sada mi kao Europska unija podržavamo taj režim sa 234 milijuna eura u smislu razvojne pomoći. I to bez ikakvih uvjeta, bez nekakvih zahtjeva da se poljoprivrednicama vrati te oduzeta polja ili da se pridržavaju ljudskih prava ili da se bore protiv korupcije. A tu se doista pitam e, imamo, jesmo li doista pri pameti. Gospođa Makove. Prin această rezoluție condamnăm uh, regimul uh, brutal din... U ovoj rezoluciji osuđujemo brutalnu diktaturu Roberta Mugabe i želimo prenijeti poruku podrške građanima Zimbabvea. Ono što se tamo događa uistinu je teško otvoreno kršenje ljudskih prava i slobode izražavanja, kao i prava na pravičan postupak. Policija tuče prosvjednike, hitih i isto tako vrši utjecaj na rad pravosuđa. Policija je zabranila sve prosvjede do e, prosvjeda 18 mirnih stranaka. Oni koji prosvjeduju protiv siromaštva to rade na društvenim mrežama. Tako da vlada e, na to pokušava još snažnije kontrolirati internet. Četiri milijuna osoba prima humanitarnu pomoć u hrani. Vrlo je važno da ta pomoć stigne na odredište. Gospodin Pospešil. Hvala. Kolege su već e, opisale tešku situaciju u Zimbabveu. Želio bih dodati sljedeće. Za mene je najvažniji članak sedmi. Tu stoji da, će, da je ukidanje sankcija bilo preuranjeno te da bi komisija trebala razmotriti da produži sankcije protiv ovog režima e, čije djelovanje ovdje detaljno opisano. Neki kažu da se pomaže Mugabeom režimu tako što se šalje 230 milijuna eura, međutim to nije točno. Naime, taj novac nikada neće doći do ljudi kojima treba, nego će završiti u rukama režima i, e, i Mugabeovih sljedbenika. Gospodin Kaputo ima riječ. Hvala. Republika Zimbabwe koja je pred propašću također se suočava sa teškom gospodarskom krizom. U toj zemlji se živi u prosjeku sa dva dolara dnevno. Nema hrane u ruralnim područjima i situacija je strašno teška, naročito u područjima koja su neprijatelji 92-godišnjem predsjedniku Mugabeu. Prema Zimbabelskom odboru za ljudska prava Mugabe je odlučio obustaviti isporuku humanitarne pomoći 4 milijuna građana koji su pogođeni sušom i koji se više nisu u stanju prehranjivati Zemlja je također sada zahvaćena nasilnim prosvjedima protiv sadašnje političke i gospodarske policije, e, situacije. Europska unija treba osuditi obustavu e, isporuke pomoći regijama koje su zahvaćene sušom i treba se pobrinuti da su sredstva namijenjena Zimbabveu doista e, namijenjena zahvaćenim područjima. Također, e, Zimbabwe treba dalje krenuti putem e, demokracije i poštivanja ljudskih prava. Riječ ima povjerenik Nides. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Ja se osobno slažem s vašim bojaznima i vašim e, mišljenjem vezano uz situaciju u Zimbabveu i također snažno vjerujem da će ova konstruktivna i produktivna rasprava te predstojeća rezolucija označiti pozitivan korak za građane Zimbabvea. Europska unija pridaje veliku važnost jačanju vladavine prava, ljudskih prava te konsolidaciji demokracije u Zimbabveu, kako stoji u e, vlastitom programu ustavnih reformi te vlade. To je osnova naših odnosa e, koji podupiru održivi razvoj i rast. Od osnivanja vlade nacionalnog jedinstva 2008. godine Europska unija je postupno ublažila sankcije prema Zimbabveu s obzirom na poboljšanje u stanju ljudskih prava, kao što je usvajanje progresivnog ustava 2015. godine velikom većinom e, i uz potporu Zimbabvea, odnosno naroda Zimbabvea, zatim e, opće poboljšanje u stanju ljudskih prava i upravljanja. Zimbabve je sada na prekretnici u e, gospodarstvu postoje određeni problemi što dovodi do socijalnih tenzija te javnih prosvjeda. Europska unija je otvoreno e, dala izjavu o svojoj bojazni zbog tih prosvjeda 13. kolovoza. Budući da su sloboda izražavanja i druge slobode uvrštene u Ustav Zimbabvea i moraju se poštivati. Europska unija je također zatražila od svih strana da se ova prava mogu upražnjavati na miran način e, te da vlasti poštuju pravo na prosvjed. Osim toga, Europska unija se je pridružila izjavi e, Komisije Zimbabwe za ljudska prava vezano uz javne prosvjede gdje se također traži od vlasti da se provede postupak protiv kršitelja ljudskih prava. Osim toga, Evropska unija sada može djelovati više u području ljudskih prava kroz razvojnu pomoć kojom pomaže pravosuđe i izbornom povjerenstvu u Zimbabveu. Evropska unija u potpunosti podržava napore i ambicije vlade Zimbabvea da se ponovno obnovi kontakte sa međunarodnom zajednicom i međunarodnim financijskim institucijama. Međutim, ekonomske reforme vjerojatno neće biti dostatne za punu obnovu kontakata. Njih mora popratiti odlučnost da se poštuju ljudska prava i vladavina prava kako stoji u ustavu same, samog Zimbabvea. Hvala na pozornosti. Hvala i vama, povjereniče. Zaprimio sam osam prijedloga rezolucije nakon ove rasprave.